Thank you very Hvala lijepa. što kasnimo, doista smo imali puno toga za odraditi tijekom stanke za ručak. Otvaramo sjednicu kon 14.30 sati sa točkama koje slijede. Usvojili smo dnevni red, nastavit ćemo prema usvojenom dnevnom redu, prva točka za popodnevni dio naše sjednice. Četvrta točka subsidijarnost, članak 43. Um, Imamo obrazloženih e, mišljenja iz nacionalnih parlamenta koje ćemo obznaniti tijekom naše sjednice. Gospodine Vos, ispričavam se. Ispričavam se na ovo e, smetnji, ali želim vas upoznati s time. E, dakle, upoznati kolegice i kolege da je Gospodin Tročan ovdje kraj mene i gospodina Sajera i zapravo želi ponuditi u svoje ime ukoliko imate bilo kakvih pitanja da je to moguće bilateralno i samo u slučaju ako netko još ima neka pitanja bit će na raspolaganju Dakle, ne u okviru ove sjednice, već izvan e, ove dvorane. To je samo ponuda svima koji žele uputiti pitanje gospodinu Tročanju. Hvala. Stavit ćemo to u bilješke da je on nazočan ovdje na glasovanje i sve ostalo je vezano uz točku razno za sutra popodne. Nastavljamo, osim ako nije riječ o ovoj ovoj točki. Dakle, imali smisla da iščitam ovo obrazložena mišljenja s obzirom da imate to napismeno u dokumentu, a riječ je o prijedlogu uredbe ustanovljavanja okvira za interoperabilnost između Europskog informacijskog sustava, policijska i pravosudna suradnja, azil i migracija i Izmjena uredbe 2018-XX Eurodak, uredba o Eurodaku, obrazloženo mišljenje, te isto tako e, vezano uz e, dakle, mjera i pojačavanje redacije u transeuropskoj e, mreži, prometnoj mreži. To su ova dva obrazložena mišljenja. Dobro, prelazimo na točku petu, riječ je o predstavci u ime FADESA, Španjolsko udruženje obitelji domaćina i skrbnika o maloljetnicima pod skrbništvom. Riječ je o dakle, usvajanju nacrta mišljenja, a ja osobno sam izvjestiteljica. Evo, sada možete uzeti riječ vezano uz predstavku. Što se tiče prijevoda čini se da je tu nešto krenulo po krivo. Ja bih želio istaknuti u ime svog kluba i zahvaliti na ovom prijedlogu. Isto tako ponuditi i moguće rješenje. Kad je riječ o predstavki, isto tako neke su informacije krivo prevedene, zbog toga želim istaknuti da je riječ o pitanju građanskog zakona, a da je to u nadležnosti država članica, to je važna informacija, a situacija u kojoj se nalaze maloljetnici e, rumunskog podvijekla i koji se nalaze u Španjolskoj, to nije u nadležnosti Španjolske, već u rumunskoj nadležnosti koji, eto, upravo zbog svog državljanstva čine ove E, poteškoće. U Španjolskoj imamo upravo i zakon koji jamči prava svim strancima i upravo kroz to imamo jamstvo da imaju slobodu kretanja, ravnopravnost te da su svi stranci izjednačeni u pravima a onaj tko nema zakonit boravak u Španjolskoj može imati pravo na obrazovanje i na temeljne E, socijalne usluge. Stoga bih e, želio da ovo naznačimo i da jasno naznačimo da nije riječ o povredi temeljnih prava maloljetnika. A isto tako i oni imaju prava kao što je to građansko pravo omogućuje svojim građanima u Španjolskoj a isto tako stjecanje e, državljanstva u Španjolskoj je regulirano istim zakonom. Želi li još netko komentirati ovu predstavku? Does to Želi li komisija uzeti riječ e, u vezi s time? Ne. Onda možemo prići na glasovanje o ovoj predstavci. Dakle, oni koji su za i oni koji su protiv. Otvaram glasovanje. The glasovanje. Predstavka je usvojena. Hvala. Šesta točka dnevnog reda.